Ladies and gentlemen, good morning. Dame i gospodo, dobro jutro. We would like to start now with the votes. Započeli bi sada s glasovanjem, ali vidim da gospodin Luis de Grandes traži riječ. Hvala mikrofon. Hvala. Evo samo kratko, ali bitno. Odbor za vanjske poslove mora po mojem mišljenju, a ja to govorim kao predsjednik e, delegacije za odnose sa zemljama Latinske Amerike. Moramo izraziti sučut žrtvama potresa u Ekvadoru. Više od stotinu ljudi je poginulo, a više stotina je rađeno. I riječ o stvarno velikoj humanoj i materijalnoj tragediji. Ekvador je jedna zemlja koja je naš prijatelj. Nedavno smo potpisali sporazum sa tom državom i sa Peruom. I gospodine predsjedniče, smatram da bismo trebali izraziti našu sučut i solidarnost ovom, ovoj zemlji prijatelju. Jer siguran sam da se svi članovi ovoga e, odbora slažu sa takvom idejom. Hvala lijepa. Mislim da je to samo po sebi razumljivo da izrazimo solidarnost sa ljudima koji žive tamo, s obiteljima koji žale za mnogobrojnim preminulim osobama i čini se da je broj umrlih još i viši nego što je to do sada bilo poznato. I naravno svugdje možemo vidjeti kako je majka priroda mnogo jača nego mi ljudi. I da često ovdje imamo tako dramatične, takve dramatične situacije. za koje nam se čini da to nije moguće da se dogodi na europskom kontinentu, iako naravno smo imali u posljednje vrijeme u posljednjem desetljeću slične slučaje primjerice u Italiji i Grčkoj. Stoga bih vas zamolio da ustanite na koji trenutak u znak sjećanja žrtava i obitelji, a tko hoće može im uputiti molitvu.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 Prvo se radi o konsenzusu. Izvjestitelj nema tu ništa za priopćiti. Molim vas da krenemo na elektroničko glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je završeno. 52 naspram 3 sa pet suzdržanih usvajamo. Onda prelazimo na drugo glasanje. Ehm, nacrt preporuke okvirnom sporazumu o partnerstvu i suradnji između Europske unijnih eh, država članica vezano uz pristupanje Republike Hrvatske Europske unije. Dakle, posebno glasovanje za Hrvatsku. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasanje. Sa 52 za, 2 protiv, 6 uzdržanih se usvaja Prelazimo sada na izvješće. Želim srdečno zahvaliti izvjestima u Sjeni. Mislim da smo pokušali sve komentare pa i popitanje ljudskih prava uključiti u naše izvješće, ali molim za razumijevanje zbog toga što nismo mogli uključiti svaku točku zasebno, zato što bi onda od toga patila ukupna konstrukcija cijelog izvješća, ali mislim da su sva razmišljanja e, sadržano gledano uključena u izvješće i stoga zahvaljujem na razumijevanju. Imali smo niz amandmana protiv kojih ja nisam osobno bio, ali jednostavno bi onda sa detaljima preopteretili ovo izvješće i ne bi toliko e, se temeljili na načelima. Prelazimo onda na glasovanje. Nema španjolskog prijevoda. Kada govorimo o Filipinima, onda bi trebalo po definiciji biti raspoloživo e, usmeno provođenje na španjolski ili sad u redu. Antrag 37 dafür. 37. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 38 za, protiv, suzdržani, odbija se. 39 za, protiv,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 protiv suzdržani usvaja se, kompromis broj 2 za, protiv suzdržani usvaja se, kompromis 3 za, protiv suzdržani usvaja se, amandman 71, 68 se ne razmatra, 68 za, protiv suzdržani, usvaja se. 71 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 73 za, protiv, suzdržani, odbija se. 74 za, protiv, suzdržani, odbija se. 78 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 5 za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 86. za protiv suzdržani usvaja se. 87 za protiv suzdržani usvaja se. 88 za protiv suzdržani usvaja se. 11 za A skupno glasovanje A za protiv suzdržani usvaja se. Hači Georgiju. 14. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 15. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 16. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 17. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 18. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 19. Za. Protiv. Suzdržani. Još jednom. 19. Za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 protiv, suzdržani, u se 29 za, protiv, suzdržani, u se. Previše amandmana gospodina kofera 30 za, protiv. Provjerit ćemo. Možemo li glasati odjednom o svim amandmanima Bütikofer lohbiler Da. U redu. Onda ćemo glasati od 29. do 33. 30 sam rekao. Hači Georgiju, no? Hači znači, Georgiju isto tako. Dakle, od 30 do 36, ko je za? What? We could do 29 to 31, but then we have a different... 29 do 31 možemo, ali onda drugačije glasamo. Ali već smo glasali 31 ja sam pitao, svi su se složili i onda kada krenemo na to nitko se ne slaže. Onda ćemo individualno glasati u svakom. 30 za, protiv, provjera. The vote is closed. Glasanje je završeno. The vote is closed. Glasanje je završeno. Odbija se 31 tko je za. Tko je protiv? Odbija se. 32 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. 34 za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv, Suzdržani? Provjerit ćemo. The vote is closed. Glasanje je završeno. Odbija se 28 na 36. 36 koji je za? Protiv? Suzdržani? Slična većina odbija se. 1, 2, 3. identični amandmani. Kako je izvjestitelj uspio to postići? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Četiri za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Pet, šest, sedam. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Osam za protiv, suzdržani, usvaja se 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se elektroničko glasanje, otvoreno glasanje. Can I have these identical amendments? How is that possible? It's citations.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 nun äh, zu Prelazimo sada na izvješće. Ja. So we start first. Dakle, započet ćemo sa, prvo sa Van Orden izvješćem. Budući da je tako zatražio gospodin a E, gospodin Orden je to prihvatio izvjestitelju. Imate li nekih komentara? Uh, Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Imali smo vrlo dobre sastanke sa izvjestiteljima, poslije smo vrlo dobre sastanke sve do 11. sata kada e, se sve počelo raspadati i sada smo ponovno to uspjeli sastaviti i stoga se nadam da će kolege slijediti moje preporuke vezano uz to kako ćemo postupiti u glasovanju. Hvala vam. Prelazimo sada na 9.2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 1 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 63 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 64 za. Protiv? suzdržani, usvaja se. 65 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda prelazimo na amandman broj 75 Tko je za? Protiv? Sudržani? Usvaja se. 76 za. Protiv? Sudržani? Usvaja se. 77 za. Protiv? Sudržani? Usvaja se. Kompromis broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 9.6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 87. 85. 85. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjeram. The vote is closed. Zatvaram glasanje. Odbija se. 29 na 35. 87 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 4 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 95 tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 5 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 102 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 103 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 105 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sto šest. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sto sedam. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sto osam za? Protiv? Suzdržani?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 38 28. Kompromis broj 6 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 Ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 114. amandman Ko je za, protiv, provjerit ćemo. Glasanje je završeno, odbija se. 119 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9, tko je za, protiv, protiv, suzdržani, usvaja se. 20. amandman, ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 10, ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11. kompromis, ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12. kompromis, ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13. kompromis koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera. Closed. Glasanje je završeno. Usvaja se 39 nasmo 27. Kompromis 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 38 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 39 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, odbija se. 16. kompromis koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. kompromis koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18. kompromis koji za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Massimo. A grappa. I get a grappa for that. Dobit ću grapu za to.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 It 58 to 6 to abstention. 58 za, 6 protiv, 2 suzežana, usvojeno, čestitke. Mislim da je ovo prvo izvješće gdje smo imali više amandmana u uvodnim odredbama i citatima nego u samom izvješću. Mr. Kuzo. Gospodin Kuzo. Hvala vam. Ja vas želim obavijestiti da iz kluba Ujedljeni ljevice smo pokrenuli jedno izvješće manjene i to smo mm, već poslali tajništvu. Eto, hvala vam. so. Hvala vam lijepa, neka tako bude. Hmm? Is he not here, right? No. No, we have Mr. Kovacev. He has arrived? No. Ah, Then we can start with that. Onda možemo započeti s time. Svemirske kapacitete za europsku sigurnost i obranu. You have something to say? No? Želite li nešto reći? Ne, onda krećemo odmah sa glasanjem. Kompromis 1 tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 2 tko je za, Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Onda prelazimo na 62. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 69 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 71 za protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis pet za, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda prelazimo na 85. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ne glasujemo. Šesti kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ovdje prelazimo na 92. amandman. Tko je za? Protiv? sužani Usvaja se. 93 za. Protiv? sužani Usvaja se. 101. Tko je za? protiv, suženje usvaja se. Kompromis broj 7 za, protiv, suženje usvaja se. 105 za, protiv, suženi, usvaja se. Kompromis broj 8 za, protiv, suženje usvaja se. 115, tko je za? Protiv? Suženi, usvaja se. Kompromis broj 9 za protiv, suzdržani, usvaja se. 124 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 135 za, protiv, Socijalisti sudjeluju i dalje? Kako ste glasali? U redu. 135. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Abstimmung geschlossen. je završeno. 32 nasvom 34 odbija se. 136 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 137 za protiv, suzdržani, odbija se. 11. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 143 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 149 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. angenommen ali mislim da se usvaja. Trideset šest devet usvaja se. 13. kompromis tko je za? Protiv služani usvaja se. Amandman 159. Za. Protiv suženi usvaja se. 14. kompromis za. Protiv Suzdržani? Usvaja se. Onda ćemo provjeriti. Šlehto. Apšuljski šlosen. Glasanje je završeno. 40 za, nasem 21, usvaja se. 166. amandman, tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 168 za, protiv, suzdržani, odbija se. 167 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 169 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 170 za, protiv, suzdržani, još jednom, 170 za. Protiv. Usvaja se. 171 za. Protiv suženi usvaja se. 15. kompromis koji je za. Protiv suženi usvaja se. 16. kompromis koji je za. Protiv suženi usvaja se. 183 za, protiv suženi usvaja se. 184 za, protiv suženi usvaja se. 17. kompromis za, protiv suženi usvaja se. 190 za, protiv suzdržani usvaja se. 191 za, protiv suzdržani usvaja se. 18. kompromis za, protiv suzdržani Usvaja se. 197 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Provjerit ćemo. geschlossen. Glasanje je završeno. 23 naspram 38. Odbija se. Htio sam provjeriti da ne izgubim još jednu grapu. 198 za protiv, usvaja se. Der, es ist geschlossen. Glasanje je završeno. 39 nas 26. 200. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 199 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 19. kompromis tko je za? Protiv? Suženi usvaja se. 20. kompromis za? Protiv? Suženi usvaja se. 23 za? Protiv? se suzdržani, provjerit ćemo. Ali mislim da se usvaja. ne. Mit 31 zu 5. Ne, sa 31 se odbija. 21 za. Protiv, suzdržani, usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Možemo li socijalistima donijeti kavu? Grapu. Dakle, 32. Tko je za? 32. amandman. Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 22. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, odbija se. 24. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54 za, protiv, suzdržani, odbija se. 55 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 24 zu 42 naspram 24 odbija se. Drugi i treći amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Četiri za? Protiv? Provjerit ćemo. Abstimmung geschlossen. 9. Glasanje je završeno. 29 na odbija se 5. Tko za? Protiv. Suzdržani odbija se za. Protiv. Suzdržani usvaja se 7 za. Protiv. Suzdržani odbija se. I završno elektroničko glasovanje je otvoreno. Glasanje je završeno. Završeno je 42 naspram 15 i 10 suzdržanih. Čestitke gospodinu izvjestitelju. Mr. Hm? Kuzo. Grazie, presidente. Gospodin Kuzo, hvala. Mi smo podnijeli manjinsko izvješće i već smo ga mm, proslijedili tajništvu. Herzlichen Dank. Hvala vam lijepa. Imate pravo na to. Wir kommen jetzt zum Bericht. Prelazimo sad na izvješće Kovačev o Ujedinjenim narodima i o ne o odluci glavnog tajnika, već o 21. sjednici opće skupštine. Želite li nešto reći kao izvjestitelj? Ne. Onda možemo prijeći odmah na glasovanje. 36. amandman za. Ja želim nešto reći. Ja. bih s vas htjela obavijestiti da sam povukla drugi dio amandmana 190. Evo samo da bude svima mm, poznato. 36. Hvala. 36. Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se. Kompromis broj 1. Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se. 190. amandman. Dakle, samo prvi dio. Glasujemo samo u prvom dijelu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Onda prelazimo do 81. amandmana. Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis broj 2. Tko za? Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis broj 3. Tko za? Protiv suzdržani usvaja se. Četvrti kompromis za. Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis broj 5 za. Protiv suzdržani usvaja se. Šesti kompromis za protiv suženi usvaja se. Sedmi kompromis za, protiv suženi usvaja se. Osmi kompromis za, protiv suženi usvaja se. šest, koji je za, protiv suženi usvaja se. Devedeset, tko za, protiv suzdržani odbija se. 91 za, A da. 87 za. Protiv. Suzdržani provjerit ćemo. Glasanje je završeno. 44 za, 22 protiv. Usvaja se. 88 za protiv, suzdržani, odbija se. 89 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 91 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 92 za, protiv, suzdržani, odbija se. 93 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94 za, protiv suzdržani, usvaja se. 95 za, protiv suzdržani, usvaja se. Deveti kompromis za, protiv suzdržani, usvaja se. Ispričavam se. then stop there. aliens. Otherwise, or Russians, take a stone, take a stone. Or Chinese. Ili uzmite kamen. really? Kompromis 9, ne? Ja. Kompromis 9. Deveti kompromis za. 100. Već smo izglasali kompromis 9, onda prelazimo na 100. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Ovo je angenommen, aber check. Mislim da je usvojeno, ali provjerit ćemo. Geschlossen. Mit 41 zu 25. Zatvoreno sa 41 za, nasmo 25 protiv, usvaja se 101 za protiv služeni odbija se, deseti kompromis za, protiv suženi usvaja se, 207 tko za, protiv suzdržani usvaja se, 11. kompromis za, protiv suzdržani usvaja se, 12. kompromis za, protiv suzdržani usvaja se, 13. kompromis za, protiv suzdržani usvaja se, 115 za, protiv, suzdržani, odbija se. 14. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 119 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Die Abstimmung ist geschlossen. Glasanje je završeno. 135 nasmo 31 se usvaja. 15. kompromis za. Protiv suzdržani usvaja se. 131. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 17. kompromis za. Protiv suzdržani usvaja se. 18. kompromis za. Protiv suzdržani usvaja se. 180. amandman u dva dijela. A da, prvi dio je već uključen, dakle glasujemo za drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. Die Abstimmung ist geschlossen. Glasanje je završeno. 28 na 38 odbija se. 16. kompromis za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 19. kompromis za. Protiv suzdržani usvaja se. 20. kompromis za. Protiv suzdržani usvaja se. 147 za protiv suzdržani usvaja se. Zatim 148 za protiv suzdržani odbija se. 166 za protiv suzdržani odbija se. 186 za protiv suzdržani provjerit ćemo. Glasanje je završeno. 35 na 31. Usvaja se. 21. kompromis za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 171. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 173 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 184 za. A da, 9 prvo. 9-12. Tko za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Glasanje je završeno. 35 31 usvaja se. 184. amandman, tko za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 188 za, protiv, Suzdržani? Odbija se. Da, socijalisti nisu sudjelovali. Niti jedan jedni socijalist nije glasao. Vi ste naš prijatelj, ali niste dovoljni da promijenite ishod. Doista molim klub socijalista da sudjeluju u glasovanju. 178. Tko je za? Jesu li svi glasali? Završeno je glasanje. Sa 34 na 30 se usvaja. 189 ko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 9.11. Sa usmenim amandmanom tko je za? Tko je protiv? Suzdržani Usvaja se. 181. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 182. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 183. Za? Suzdržani? Provjerit ćemo. 183. amandman, elektronička provjera. Glasanje je završeno. 36 za, 29 protiv usvaja se. 22. kompromis tko je za, protiv suzdržani usvaja se. 215. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Glasanje je završeno. 35 na 30 usvaja se. 217 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Ja jednostavno neću moći uključiti glasove socijalista ako ne sudjelite u glasovanju. Ispričavam se, ali gubite naše vrijeme. Molim vas sudjelite u glasovanju samo pojedini kolege i socijalista sudjeluju u glasovanju, samo pojedini i onda na to gubimo vrijeme. Gospodin Howitt, molim vas da u buduće vaš klub sudjeluje u glasovanju. Dakle, 217. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani provjera. Glasanje je završeno. 27 nasmo 37 odbija se. 200. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 201 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 206 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 210 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 211 za. Protiv. Provjerit ćemo. Glasanje je završeno. 32 za, 33 protiv, odbija se. 214 za, protiv, Suzdržani. 214. Tko je za? Ne, još jednom 212. prvo, pa da. Tko je za 212? Protiv, suzdržani, odbija se. 214. za. Protiv, suzdržani, usvaja se. 216. za. Protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Glasanje je završeno. 35 na 29 usvaja se 218. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 219 za. Protiv? Suzdržani usvaja se. 220. Amandman sa usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 19 za. Protiv? Suzdržani usvaja se. 20 za. Protiv? suženi, odbija se. 31 za. A, da, da, 21, to sam je mislio, 21 za. Protiv suženi usvaja se. 22 za. Protiv suzdržani odbija se. 23 za. Protiv suzdržani odbija se. 24 za. 23 za.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 nevjerojatno. 24. 24. Sa malom većinom, 61 na 4 se usvaja. 25 za. I asked that before. 24 in favor. 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27 za, protiv, suzdržani, odbija se. 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. 31 za, protiv, ne, razmatra se. 31 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 32 za, protiv, suzdržani, odbija se. 34 za, protiv suzdržani usvaja se 35 za, protiv suzdržani usvaja se 1 za, protiv suzdržani odbija se 2 za, protiv suzdržani usvaja se 3 za, protiv suzdržani usvaja se 4 i 5 je za, protiv suzdržani odbija se Šest, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Osam, tko je za? Protiv? Usvaja se. Devet se za. Protiv suženi, usvaja se. Deset za. Protiv suzdržani usvaja se. Jedanest za. Protiv suzdržani usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, odbija se. Usmeni amandman broj 1, izvjestitelja, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15, tko je za, protiv, protiv, suzdržani, odbija se. 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Elektroničko završno glasovanje. Abschluss geschlossen mit Glasanje je završeno, 49 za, 11 protiv. Dopustite mi da iznesem jednu primjedbu. Ako usporedim našu situaciju sa situacijom u drugim odborima, onda ovdje mi dobivamo obično vrlo široke većine za sva izvješća. Mislim da je to pozitivan znak i to znači isto tako da imamo dobru suradnju između izvjestitelja, izvjestitelja u sjeni i koordinatora te mislim da je to dobro da dakle sa velikom većinom onda i na plenarnoj sjednici uspemo dobiti odobrenje za naše izvješća. Sada prelazimo na reviziju VFO-a za 2014. do 2020. godinu, mišljenje parlamenta o tome. Glavni nadležni odbor je odbor za proračune. Za nas je izvjestiteljica za izradu mišljenja Nina Džil. Zamolit ću ju da preuzme riječ. Hvala vam. Kolege, u ovom kontekstu važnost eh, vanjske politike je očita zbog brojnih kriza s kojima se suočavamo. Zbog toga smatram da je bitno da AFET pripremi snažno mišljenje o e, višegodišnjem financijskom okviru. Već sam se sastala sa izvjestiteljima u Sijeni i imali smo prvu razmjenu e, gledišta 7. travnja. Isto tako sastala sam se sa brojnim nadležnim službama unutar komisije. No htjela bih kratko proći kroz ključne točke na e, naslov broj četiri, koji pokriva vanjsko djelovanje. Gospodine predsjedniče, možemo li se malo koncentrirati na ovo što govorim? Mislim, da biste mogli prestati razgovarati. Da, samo je i novac bitan. Dakle, naslov broj četiri, koji pokriva vanjsko djelovanje a to je područje u kojem smo se suočili s najvećim krizama i imamo najveće potrebe. Susjedstvo se suočava s brojnim problemima. Ukrajina, Sirija, Libija, sve to neće nestati uskoro. Kao ni posljedice e, migracije i izbjegličke krize. Otkako je ovaj višegodišnji financijski okvir krenuo, vidjeli smo i brojne prirodne e, katastrofe. I moramo znati da kada smo glasali u odboru za proračune, jako smo puno govorili o politikama razvoja. Stoga ne možemo zanemariti Afriku i e, zemlje u razvoju. istovremeno ne možemo oslabiti sve ostale politike dok se bavimo izbjegličkom krizom. Stoga smatram da se moramo baviti dugoročnim izazovima i mi kao odbor i Evropska unija mm, smo izrazili snažnu predanost ostvarenju ciljeva održivog razvoja. Stoga u mojem nacrtu ja tražim reviziju e, naslova broj 4 kako bismo e, povisili i odobrena sredstva za plaćanje i odobrena sredstva za preuzete obveze. Jer to nam je potrebno ako želimo ispuniti naše političke obveze. Isto tako moram istaknuti da odgovor na humanitarnu krizu mora ići paralelno sa procesom e, podrške u razvoju. Mislim da su sve ove krize stvorile dodatne pritiske na europski proračun i to nam je pokazalo da postojeći mehanizmi fleksibilnosti nisu baš dovoljni kad je riječ niti o obimu, niti o fleksibilnosti. Evo nakon dvije godine instrument za fleksibilnost je već potpuno iskorišten. Što je komisija, kako je komisija odgovorila? stvorila je velik broj ad hoc instrumenata poput fondova za Siriju, za Afriku i za Srednjeafričku republiku, te e, mehanizam za izbjeglice za Tursku. Ja u načelu nemam problema s tim fondovima, jedino me brine e, to što se ne vodi računa o doprinosu parlamenta. A ja bih voljela vidjeti mehanizme u kojima parlament ima utjecaj i ima možda i mjesto u tim odborima zato što smatram da je jako važno da osiguramo potpunu transparentnost i odgovornost. U e, reviziji višegodišnjeg financijskog okvira smatram da moramo e, predložiti znatnu reformu mehanizma e, fleksibilnosti i osigurati jedan trajni sustav koji će omogućiti mobilizaciju dodatnih resursa kada su oni potrebni. Isto tako smatram da um, hitni fondovi za odgovor na krize i za nepredviđene situacije moraju biti pokriveni kroz poseban instrument i um, biti iznad gornjih granica uh, višegodišnjeg financijskog okvira. Mogućnost uh, prijenosa sredstava između naslova bi povećalo našu mogućnost da odgovorimo na e, sve ove izazove. To sada nije moguće. I s obzirom na to da imamo tu srednjeročnu reviziju vanjskih instrumenata financiranja, smatram da bismo u isto vrijeme se trebali posvetiti dakle, i e, boljoj koordinaciji, većoj dosljednosti i to je svakako jedan od prioriteta za budućnost, bolja koordinacija. Nakon sastanaka sa izvjestiteljima i u Sjeni i sa predstavnicima komisija, komisije, mislim da su ovo ključni elementi. Morali smo biti sažeti u ovom eh, izvještaju. Eh, imate mogućnost podnijeti amandmane, znam da ćemo mnogi kolege to i učiniti i veselim se vašim komentarima da vidim što vi smatrate da bi još trebalo uključiti u ovu reviziju. Molim mikrofon. Mislim da kao odbor AFET moramo doista podići veliku prašenu što se tiče ove revizije VFO-a jer e, kod izvornog uspostavljanja višegodišnjeg finansovog okvira za 2014-2020 godine se doista radi o tome da e, brojke potkrepljuju naše političke aktivnosti na području vanjske politike i uz vezana područja. A tu smo vidjeli zapravo rezove. I već danas trošimo više nego što smo mislili na početku jer financiramo djelomično ove instrumente sa sredstvima iz koji su namijenjeni budućim godinama i jednom će tome morati doći kraj. Stoga mislim da je potrebno da gonju granicu za naslov broj četiri podignemo, a isto tako i da ojačamo mogućnost fleksibilnosti proračuna. To su dvije eh, dva potrebna uvjeta kako bismo ispunili naše obveze vezano uz ove međunarodne razvoje u proteklih dvije, tri godine. Uključujući i to da se zalažemo za rješavanje koljenskih pitanja e, priljeva migranata. Dakle, imamo pitanje vezano uz istočno partnerstvo, uz južno partnerstvo i stoga mislim da bismo trebali biti hrabri što se toga tiče gospođo izvjestiteljice i da bismo trebali jasno i direktno odgovoriti na ova pitanja. Riječ sada ima gospodin Preda. Uh, uh, um, Hvala vam, gospodine predsjedniče. Dobro, moj kolega Arnaud Donjon je izvjestitelj za sjenu iz mog kluba zastupnika. On ne može danas biti ovdje prisutan, pa me je zamolio da vam prenesem njegove primjedbe. Kao prvo želim zahvaliti gospođi Nini e, Džil na obavljenom poslu. On smatra da vizija revizija VFOA koju je zatražio naš klub zastupnika je od iznimne važnosti kako bismo e, prilagodili naše proračunske prioritete jednom e, okruženju koje je danas u promjeni i tu se radi o tome da odredimo prioritetne aktivnosti. Ano Donjon slijedi nacrt mišljenja izvjestiteljice prije svega što se tiče sljedećeg e, potreba da se revidira gornja granica naslova broj 4, proračun ne uspjeva ispuniti preuzete političke obveze. Zatim e, izbjeglička kriza imigracijski migracijski pritosak je svakako e, prioritet, ali ne bi trebao dovesti do toga da dođe do zastoja u drugim programima. Zatim mehanizam fleksibilnosti, to je dobro, i potrebno je tu i više transparentnosti. Zatim još jedna točka koja je važna za eh, naš klub zastupnika. Imamo proračun koji bi se trebao temeljiti na ostvarivanju rezultata i imamo i vlastite izvore to je nešto čime će se izravno baviti odbor za proračune i stoga je važno da se mi ograničimo u našem izvješću o našim nadležnostima. Gospodin Donžon smatra da je ovaj nazad izvješća, to jest mišljenja zadovoljavajući, želi raditi još s na dvije stvari, na sigurnostno e, sigurnosno okruženje Europske unije i na potrebi da se učinkovitije koriste sredstva iz e, naših fondova. Hvala vam na pažnji. Hvala lijepa predsjedniče Brok. Evo kao i zamjenski član Odbora za proračun nekoliko razmišljanja kao doprinos radu naše e, kolegice Nene Hill. E, prije svega dobro je podsjetiti da je upravo Europski parlament inzistirao na činjenici da se radi revizija višegodišnjeg financijskog okvira do kraja 2016. premda se tada kada se o tome odlučivalo nije moglo predvidjeti niti kontekst aktualne gospodarske situacije, a niti niz globalnih kriza koje su osobito s aspekta našeg odbora i vanjsko-političkog portfelja sasvim e, unijeli novi pritisak na e, proračun za ovih sedam godina. Također treba podsjetiti da je aktualni višegodišnji financijski okvir manjeg obima nego što je to bio onaj prošli za 2007. 2013. te da se on mora prilagođavati ukoliko želimo odgovoriti izazovima i dosljednosti i EU politika i naših načela i vrijednosti. Stoga e, sugestije koje će iznijeti komisija vjerujem da će sadržavati konkretne mjere koje će nastojati zadržati karakter EU proračuna i u okviru ciljeva kojim se potiču investicije i zadržava rast, te se zbog nepredviđenih događanja ove posljednje dvije godine ne smijemo ograničiti samo na njegovo preispitivanje. Nekoliko je tu razloga. Prvi je da e, treba podržati jačanje kapaciteta posebnih instrumenata višegodišnjeg financijskog okvira koji su iscrpljeni u glavama 4 i 3 uslijed direktnih učinaka izbjegličke i migrantske krize što je bilo i za predvidjeti zbog suženog prostora za manevar unutar gornjih granica prilikom čega komisije često poseže za improviziranim ali vrlo kreativnim rješenjima. U tom pogledu mislim da je jako važno da se zadrži princip jedinstvenosti europskoga proračuna zbog osnivanja nekoliko izvanproračunskih fondova, primjerice za pomoć Siriji, Africi te ova recentna inicijativa za pomoć Turskoj i u tom pogledu suglasan sam sa sugestijama kolega Prede, odnosno našega e, izvjestitelja u sjeni kolege Danžana, da je nužna fleksibilnost i brza reakcija kako bi se prigodom kriza koje su nam u dvije godine koje su iza nas pokazale koliko brzo moramo reagirati moglo pronaći dovoljno sredstava u proračunu, a u obliku onih sredstava koje je sada potrebno sanirati. U tom pogledu podržavam tijesan dijalog koji naša izvjestiteljica vodi sa Europskom komisijom i vjerujem da će dio proračuna koji se odnosi na vanjske aktivnosti Unije pogotovo u kontekstu predstojećeg usvajanja nove globalne strategije o vanjskoj sigurnosnoj politici Europske unije biti jedan od prioriteta kako bismo ispunili očekivanja našeg, naše uloge kao relevantnog globalnog aktera. Hvala. Hvala vam sada gospođa Jill. Thank you, uh, Hvala vam. Evo, vi ste rekli isto ono što sam ja rekla na samom početku. Da, komisija je predložila smanjenje sredstava za e, naslov broj 4, a e, potrebe su sve veće. Dakle, poruka koju sam ja shvatila jest da se svi slažemo da moramo biti učinkovitiji, da moramo definirati prioritete, ali da isto tako trebamo fleksibilnost jer u protivnom nećemo uspjeti ispuniti naše e, obveze. To posebice vrijedi kad je riječ o našim politikama koje se odnose na razvoj, a te su politike važne i ovom odboru slažem se s onima što je rekao uh, gospodin Prenda o um, proračunu koji se temelji na rezultatima. I to jesu pitanja kojima se bavi odbor za proračune. A sigurnosna pitanja kojima se bavimo nam pokazuju da nije samo susjedstvo to u kojem trebamo osigurati stabilnost, već da moramo gledati i dalje od našeg susjedstva. Problem koji imamo jeste nam instrumenti ne daju jako puno prostora za manevr, bilo da je riječ između naslova ili u pronalasku novih instrumenata. Zbog toga smatram da je jako bitno da zatražimo od komisije da bude kreativna i da pronađe načine e, kako možemo odgovoriti na sve izazove, u, a s obzirom na to da imamo vrlo ograničen proračun i da se ne mogu premještati sredstva između naslova. Stoga slažem se da moramo pronaći više sredstava za naslov broj 4 u okviru ove revizije, jer u protivnom će, biti, će nam biti vrlo teško odgovarati na nove krize. Već su se dogodile i neke prirodne katastrofe i otkako sam počela, to samo otkako sam počela revidirati ovaj dokument. Tako da, da, moramo odgovoriti i na te e, izazove i probleme. Thank you very much. I Ja predlažem da mm, promijenimo datume. Dakle, da imamo e, rok za podnošenje amandmana tjedan dana ranije i onda glasanje isto tako tjedan dana ranije. Jer ako pogledam postupke u odporu za proračune, mislim da je bolje da što e, ranije obavimo sam ovaj posao tako da ćemo onda moći utjecati na njihove e, konačne rezultate. Zašto ne? Možemo mi to učiniti, mi se ovdje bavimo politikom, a ne administracijom. Mislim da je problem e, simultani prijevod i prijevod. Pa dobro, ali još uvijek imamo četiri tjedna između. Danas je 19. travnja. Mislim da možemo pomaknuti rok za nekoliko dana ranije, barem za amandmane. Tako da ćemo malo ubrzati postupak. I uostalom ovo je mišljenje. I onda koje mogućnosti imamo 23. svibnja. Dakle, nastojat ćemo organizirati glasanje u odporu 23. svibnja tako će naša izvjestiteljica imati vremena, dakle tri tjedna između tog e, datuma i e, pregovora sa odborom za proračune. Meni je tajništvo savjetovalo da će biti vrlo teško promijeniti. Evo ja sam upravo odlučio da će tajništvo to moći učiniti. Ako budemo glasali a kolege još uvijek ne budu imali sve verzije prijevoda, bojim se da bismo mogli imati problema. Tako da, predsjedniče, molim vas razmislite o tome. Ne želim da mi mišljenje e, propadne zato što će mi se netko žaliti zato što nema prijevod na svoj jezik. Mislim da bismo e, trebali biti brži. Od danas do 23. svibnja mislim da imamo dosta vremena, to je više od četiri tjedna. I mislim da bi se to moglo odraditi kako treba. To je četiri tjedna. Možda da e, pitate izvjestitelje u sjeni iz različitih klubova da li se oni svi slažu. Ja vam govorim e, upute administracije a ja sam upravo rekao da ćemo tražiti administraciju da postupi drugačije. Ne možemo biti njihove e, žrtve. Dobro, ali moramo svejedno pitati izvjestitelje u sjeni zato što i oni se mogu e, pobuniti. Ja podržavam prijedlog predsjednika. We have talked to the Secretary General who else we should try that. If it's not possible then we to do it we should E, možemo razgovarati s glavnim tajnikom da vidimo što se može učiniti, a ako ne može, ne može, ali ako može, onda može. Gospodin Haut. Dakle, imamo prijedlog, imali smo sastanak jutro, zbog čega izvjestiteljica ne bi razgovarala sa tajništvom, ako se oni mogu složiti sa izvjestiteljima u sjeni, da ćemo obavesti tome do kraja jutrošnjeg sastanka, jer postoji tu politika kao i neka taktička pitanja, pa zbog toga mogli bismo možda doći do konsenzusa i imamo jutros još dovoljno vremena da to učinimo. To je moj prijedlog. Mikrofon. Mislim da možemo prisiliti administraciju da bude malo brža. To je moje načelno razumijevanje, poimanje politike. Dakle, ne može biti da jedno kratko mišljenje da je za to potrebno četiri tjedna za prijevod. To ne prihvaćam. I trebali bismo izvršiti pritisak na administraciju da nam to pripremi na odgovarajući način. Ne mislim na dvije osobe koje su tu s nama danas, nemojte me pogrešno shvatiti, no trebamo pokušati. Vjerujem da ovo pitanje revizije proračuna je jedno od najvažnijih glasanja koje ćemo ovo ljeto imati. jer će utjecaj na proteklih dve i pol, tri godine rada vanjske politike našeg parlamenta. Ne bismo se prema tome trebali odnositi kao prema svim drugim izvješćima. Prevažno je. Trebamo se uzeti dovoljno vremena. Nije toliko važno ono što mi raspravljamo, već je dovoljno važno da budemo spremni na raspravu i na pregovore o tom proračunu. I to moramo ostvariti. Dobro, provjerit ćemo jutro, jutros sa tajništvom da li je to moguće. Nisam vam dao riječ, izvolite sada. Nemam nikakvih problema sa promjenom datuma ukoliko e, su svi klubovi sa time zadovoljni. Trenutno nemamo izvjestitelja u sjeni ovdje, nikoga osim EPP-a. Ko bi doista uzao riječ? EPP se složio, a što se rasprave tiče, o tome nadlučuju odlučuju izvjestitelji u sjeni već odbor. Nije da se ne slažem s vama, već kažem da trebamo uključiti sve klubove koji su predstavljeni u ovom odboru. To je to. Mogli biste biti malo pristojni prema svojim kolegama. Slažem se, s vama. Mislim da bismo trebali e, moći e, to e, istjerati. Ne vidim čemu je problem da to pokušamo ostvariti ranije. Što nije moguće? Nije moguće, ali pokušajmo iz dobrih političkih razloga. ni da se ne slažem, samo želim da se svi slože. Dobro, onda je u redu i moći ćemo raspraviti kasnije zastupnica Valero. Ja nisam izvjetiteljica u Sjeni za zelane, no čula sam da je trenutno tijeku studija o financijskim instrumentima i da će ona izaći u svibnju. Dakle, možda bi moglo biti dobro razmotriti i uzeti u obzir i tu studiju. Dakle, gospodina Butikofera bismo trebali također pitati da nam kaže u kojoj su fazi ti financijski instrumenti, da to stavimo na dnevni red sljedećeg sastanka, jer postoji neko nezadovoljstvo s tim pitanjem zbog ponašanja komisije. Dobro, sada prelazimo na 21. točku dnevnog reda. Izvjestitelj, zastupnica Desarnas. Da li ste ovdje? Jeste. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Što se tiče ovog vrlo važnog pitanja pojačane provjere na vanjskim granicama šengenskog prostora, tu se zapravo dičemo i djelomično onoga što ste vi rekli malo prije. Dakle, prošlog studenog je vijeće donijelo tu odluku nakon napada u Parizu i sada se tu radi o nama i stoga vam danas predlažem ovo mišljenje. To ta revizija eh, šengenskog koda je pokrenuta dakle u na prošle godine. Ta promjena će nam omogućiti da imamo pojačane kontrole na našim granicama za državljane i za podatke na temelju eh, dobrih baza podataka to će se ticati građana Europske unije, a isto tako i građana trećih država. I zapravo se možemo pitati, kada govorimo o tome danas, zašto to nismo napravili već prije. Stoga ja mislim da se tu radi o vrlo dobroj reformi koja je jako važna, e, koja je jako dobra. Europska unija, ako želi zadržati Schengen, ako želi povratiti vjerodostojnost Schengenskom, E, prostoru i slobodi kretanja, onda dakako mora uspostaviti učinkovite kontrole na granicama za podatke i za državljane. I stoga ovo mišljenje koje vam ja danas predlažem e, u ime našeg odbora, tu imamo šest amandmana na prijedlog komisije. Pokušavala sam zadržati se u našoj nadležnosti u tim amandmanima i e, uzeti aktualne teme u obzir kako bi brzo ovaj komad zakonodavstva stupio na snagu. Sve zajedno, dakle, vam predlažem šest amandmana. E, dva, dva amandmana e, dodaju e, uvodne izjave vezano s to da sve to treba biti u skladu sa načelom o slobodi kretanja i uz prava djeteta. Zatim radi se o tome da zaštitimo sve građana Europske unije, bilo da dolaze iz države iz šengenskog prostora ili ne, zato što ova petnja nije ograničena samo na jednu državu i ne tiče se samo jednog vanjskog e, fenomena. Zatim četvrti amandman, tu se radi o automatskoj provjeri državljana iz trećih e, država, čak i kada izlaze s područja Europske unije. To nije precizno bilo naglašeno u tom tekstu, to sam ja htjela objasniti. Zatim peti i šesti amandman, tu se radi o E, iznimci uz automatsku razmjenu podataka, to se kaže u tekstu komisije, da ako će konzultacija tih podataka negativno utjecati na slobodan promet, da se mogu predvidjeti iznimke. Amandman koji vam predlažem kaže da je vrlo važno da je to doista iznimna iznimka i da to ne postane pravilo. Procjena rizika mora biti opravdana za to. Evo nekoliko riječi, gospodine predsjedniče, ono što sadrži ta reforma. Naravno, to se treba uključiti u jedan širi kontekst. Sve jače države na svijetu imaju kontrole na vanjskim granicama i došao je pravi trenutak da si Europska unija e, to izradi i da to postane učinkovito. Naravno, to treba uzeti u obzir u kontekstu širih odluka vezano uz to da borimo za pojačanu sigurnost naših građana i da se borimo protiv terorizma. To je i ova odluka o PNR-u. To je sasvim dio toga o kojoj smo glasali prošli tjedan. Dakle, to su svi ti tekstovi koji um, se tiče harmonizacije naše borbe protiv terorizma, radi se i da imamo eventualno i registar stranih boraca, radi se o Europolu i Eurojustu, sve je to dakle sastavni dio te političke volje Europske unije i mislim da što se mene tiče e, ova reforma Schengena zapravo dolazi u dosta kasnom trenutku i stoga se nadam da će naš odbor pružiti podršku toj političkoj inicijativi. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Hvala vam lijepa gospođo Desadnes. Započet ćemo sa klubima zastupnika. Gospodin Danžon je ovdje, ali mislim da će gospodin Preda predstaviti njegovo mišljenje. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ano, Donjon želi zahvaliti izvjestiteljici gospođi Desadnes na njenom radu i potpunosti podržava mišljenje našeg odbora sa ciljem da se poboljša unutarnja sigurnost Europske unije i da se zaštite sloboda kretanja osoba. Za gospodina Danžona radi se o tome da se poboljša Schengen, da se ojačaju vanjske granice, da se sistematiziraju e, kontrole na vanjskim granicama, uključujući i zadržavljanje Europske unije. Jer kod Schengena se ne radi samo o slobodnom kretanju e, radnika i osoba unutar Europske unije, već i o tome da izlaze i ulaze u Europsku uniju. E, Arno Donžon želi raditi sa izvjestiteljicom kako bi posebice radili na tri točke. Prva točka, sistematska provjera država članica nad građanima Europske unije na izlasku sa područja Europske unije, ne samo na ulasku i konzultacija s tim u vezi važnih baza podataka. Druga točka, sistematska provjera državljana iz trećih država na izlasku iz Europske unije kako bi e, se, se da oni ne predstavljaju prijetnju unutarnjoj sigurnosti. Zatim isto tako e, derogacija, kako, to iznimka kako ne bi e, se prekogranični promet time ograničio, ali to samo na temelju baza podataka i samo u vrlo ograničenoj mjeri. Gospodin Donjon želi da se što prije krene u pregovore s vijećem kako bi se to što prije uspostavilo kako bi stupilo na snagu. Hvala vam. Hvala vam gospodine Preda. Izvjestitelj u iz SND-a kolega Picula, Tonina, izvolite. Hvala Andrej. Pozdravljam uvodno izlaganje, ali i odmah da kažem i amandmane izvjestiteljice, jer se s njima uvelike slažem. Tragične posljedice nedavnih terorističkih napada u Francuskoj i Belgiji ukazali su doista na mnoge slabosti postojećeg sustava kontrole na granicama Europske unije i osobito na nedostatak razmjene podataka među zemljama članicama Svrha ovog prijedloga je obvezati države članice da pregledima baza podataka o izgubljenim i ukradenim dokumentima provode sustavne kontrole osoba s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije kad prelaze vanjsku granicu radi provjere da li te osobe predstavljaju prijetnju javnom redu i unutarnjoj sigurnosti. Takva kombinacija sustavnih kontrola dokumenata i osoba u relevantnim bazama podataka omogućit će sinergiju u strukturi sustava što trenutno nije moguće. Razlog je neusklađenost mogućih sustavnih provjera dokumenata i nesustavnih provjera iz sigurnosnih razloga. Premda se pretpostavlja da će takve sustavne provjere biti obavljene simultano, to ipak može imati implikacije na tehničke, tehnološke, administrativne i kadrovske aspekte granične kontrole osobito na najfrekventnijim graničnim prijelazima. Naime, moramo voditi računa o jačanju kapaciteta za ovakve provjere, jer postojeća wireless tehnologija ne omogućava dovoljno brzo izuzimanje biometrijskih podataka, njihovu provjeru u postojećim sustavima i pohranu u novim sustavima. To nesumljivo u sezonskim opterećenjima može dovesti do velikih zastoja. Zaključno, u odnosu na raniju praksu kada su građani prolazili samo minimalne provjere autentičnosti dokumenata i sporadične provjere u odgovarajućim bazama podataka, prijedlog komisije smatram osnovanim. Raduje me svakako i buduća suradnja s kolegama. Hvala. Hvala Tonino. Zastupnik Zelenih ima riječ. Hvala vam. E, bila bih zadovoljna kada bismo mogli riješiti se kontrola unutarnjih granica koju trenutno imamo između Švedske i Danske, na primjer, jer očito moraju postojati bolje vanjske kontrole granica. Ono što mislim da je u ovom kontekstu osobito važno e, je da moramo poštivati integritet svih osoba i ljudska prava u svim oblicima. Amandmani koje je izvjestitelj predložio idu u tom smjeru. Usredotočit ćemo se na konkretne aspekte uspostavljanja sistema koji e, neće dovesti do nepoštivanja prava svih osoba. Hvala vam i za kraj gospodin Epidideos. Hvala. Amandmani koji su podnešeni kreću se u odgovarajućem smjeru. Njima bismo trebali pružiti podršku. Ono što je međutim važno jest da je ova aktivnost drugi korak. Prvi korak je ne dopustiti nekontroliran protok nezakonitih migranata. Onih, dakle, koji žele izvršiti invaziju na Europu. I tu invaziju prije svega moramo zaustaviti, a to spada u nadležnost država članica, država članica koje se nalaze na vanjskim granicama. Tome moramo pokloniti dovoljnu pažnju, a kada se situacija normalizira, možemo provesti i sve druge promjene, jer nitko ne želi kršiti prava, nitko ne želi da se ne provodi zaštita djece, žena, nitko ne želi stvoriti situaciju koja će biti neprihvatljiva u smislu zaštite pojedinaca. Međutim, situaciju je prije svega potrebno normalizirati, a tek zatim provesti sve promjene. Hvala. Hvala vam. Gospodine Epidideus, ovime smo završili sa popisom govornika. Zastupnica Sarnez, izvolite. Da, gospodine predsjedniče, samo da kažem da sam sretna s time što svi mislimo na isto i što smo potpuno se dosljedni po pitanju ove teme koja je izuzetno važna i odključena za naše građane. Mislim da ako želimo spasiti Schengen trebamo jasno reći da moramo imati učinkovite sistematske kontrole, produbljene kontrole na granicama, inače nećemo imati slobodu kretanja osoba kao što smo ju mi zamislili. Dakle, to je uvjet sine kvanone kako bi e, preživjela sloboda kretanja osoba. Dakle, te granične kontrole moraju biti učinkovite kako što se tiče državljana, tako što, što se tiče podataka. I stoga mi je vrlo važno što postoji konvergencija među mišljenjima. U našem odboru zahvaljujem svim izvjestljama u Sjeni i onima koji su govorili od kolega. A zatim još jedno drugo pitanje, pitanje migracijske politike Europske unije, politike azila Europske unije. To su vrlo složena pitanja, ali evo, kao prvo, kažem vam, trebamo jačati kontrole na vanjskim granicama Europske unije, stoga vam zahvaljujem. Mi smo u potpunosti dosljedni po pitanju ove vrlo važne teme. Merci beaucoup. Nous sommes tous... Euh, Hvala vam lijepa. Svi smo svjesni da se tu radi o vrlo važnoj temi za sve građane Europske unije, za dobro funkcioniranje vanjskih e, granica i za učinkovito funkcioniranje šengenskog sustava. Mislim da će naši kolege iz odbora Libe uzeti u obzir sve naše primjedbe, posebice one koje smo mi izradili ovdje unutar odbora AFETA. Treba znati za informaciju da je rok za podnošenje amandmana za ovo mišljenje 28. travanj, dakle za naš odbor. A glasat ćemo o tome 24. svibnja, tako je barem to trenutno sada predviđeno. Dakle, imate još, drage kolege, nekih desetak dana da formulirate vaše doprinose za mišljenje gospođe Sarnes. Eto, s time smo završili sa točkom dnevnog reda pod brojem 21. Rekli su mi da, što se tiče sljedeće točke na našem dnevnom redu, dakle tu se radi o kratkom izvješću o sastanku na vrhu između Europske unije i Indije, da ne možemo započeti s time zato što gospodin Vigand, predstavnik Europske službe za vanjsko djelovanje, još nije stigao. E, predviđeno je da se taj sastanak održi u 11.15. Vidim da nešto želite reći. Gospodin Preda, da, samo da kažem koliko je mnogo ovdje zastupnika u našem odboru prisutno. Ako dobro vidim, šest nas je, da, mislim, mi smo najbolji, ali eto, samo nas je šestero. Da, da, to je dobra konstatacija, ali nažalost nema nikakvih posljedica. Predlažem vam stoga da napravimo kratku stanku za kavu i da se nađemo ponovno ovdje u 11.15. Hvala vam. no,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 Ladies and gentlemen, because of this... Dakle, zbog nesporazuma koje smo imali, neki kolege su otišli. Has worked. But let's see. Nevertheless, uh, nichtsdestotrotz möchte ich Sie informieren, Herr Offiziell, das Ehepaar vas službeno obavijestiti o tome da je bračni par Junus upravo na putu ka Berlinu e, za zdravstveni tretman. Dakle, nakon što smo godinu i pol tražili njihovu pušenu slobodu, nakon što su već neko vrijeme slobodni, sada su konačno smjeli otputovati u inozemstvo i mislim da je to dobra vijest plod našeg rada, e, nešto na čemu smo kontinuirano radili sa Europskom komisijom i sa službom za vanjsko djelovanje koje nam je u tome pomogla. Europska komisija je sada preuzela troškove liječenja zajedno s Europskom parlamentom tako da evo imamo jedan smislen rezultat e, što se tiče jednog slučaja vezanim uz ljudska prava i jako sam zahvala na tome. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda i bez e, velikog uvoda bih predao glavnom direktoru Vigandu riječ. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender und as uh, former director for Hvala vam Kao bivši ravnatelj za partnerstvo sa istočnim zemljama. E, Jednoca sam ovim dobrim vijestima koje smo upravo čuli o bračnom paru javnost. Dugo vremena smo radili zajednički upravo na tom i drugim složenim pitanjima, a sada kao glavni direktor za Aziju Pacifik sa zadovoljstvom ću vas obavijestiti na jednom sastanku između EU iz Indije koji je bio prvi u proteklih nekoliko godina, prvi od 2012. Poziv vašeg odbora pokazuje zanimanje AFETA za odnose Europske unije i Indije. Naravno, tu postoji cijeli niz aktivnosti i parlamenta i zaslanstva parlamentarnog za odnose s Indijom. A samit koji se tjedan dana nakon strašnih napada u Briselu održao 30. ožujka. Stavio je ovaj odnos u novi politički kontekst, dao mu novi zamah, što je bila glavna svrha i interes obje strana. Znamo da je ovaj odnos značajan, samit je bio konstruktivan, pozitivan, pun rezultata i došlo do jasnog iskaza političke volje obje strana da se u potpunosti razviju odnosi i to na jedan sveobuhvatan način. Imali smo cijeli niz rezultata koje ću pobrojati, ali istaknuo bih isto tako da je kontekst samita bio poprilično neobičan, jer ne samo da su bili predsjednici, gospodin Juncker, premijer Modi prisutni, već i s naše strane eh, predsjednik parlamenta, predsjednik Europske investicijske banke i visoka predstavnica Mogherini. S indijske strane imali smo ministra za trgovinu i industriju. Dakle, imali smo jednu načelnu izjavu samita koja pokazuje koliko smo posvećeni unaprijediti suradnju u cijelom nizu područja. I također govori kako želimo iskoristiti novu orijentaciju prem indijske vlade i premijera Modija sa ciljem modernizacije zemlje, a to se nadovezuje na naš program. Dakle, program Europske unije koji pogoduje inovacijama rastu. Identifikacija pojedinih aktivnosti gledno napred održana je na zajedničkom programu za aktivnosti, na temelju zajedničkog programa za aktivnosti od 2020. koji daje program za konkretne inicijative i koji će biti naša vodilja na dolazećim godinama, vodilja zajedničkog rada, a ključno je da se pobrinemo da s obje strane radimo na konkretnoj promjeni cijelog niza konkretnih aktivnosti. Također smo se složili oko zajedničke deklaracije o borbi protiv terorizma koja je jednoglasno pokazala kako e, stojimo jedni uz druge u borbi protiv terorizma. Podsjetio bih također da je jedan indijski državljan poginuo u napadima na Briselu. Također je došlo do napretka vezno zajedničku programu za migraciju i mobilnost, što je važan pokazatelj u kontekstu globalne migracije i izbjegličkih kriza, a uključuje i međusobno razumijevanje što se tiče odricatelja viza za diplomatske putovnice i za mogućnosti ponovnog prihvata i povrata. Drugi glavni rezultati bili su zajednička deklaracija o partnerstvu vezanom uz vodu, gdje ćemo e, uključiti mnogo veći broj dionika, uključujući poslovnu zajednicu u zajedničkoj suradnji e, u upravljanju vodnim resursima u delti rijeke Gange i Gangeša i drugih rijeka. Također smo se dogovorili oko zajedničke deklaracije o čistoj energiji i zaštiti klime, koja se usredotočuje na suradnju i provedbu sporazuma iz Pariza, ali isto tako i na konkretan, eh, konkretne aktivnosti diljem zemlje mm, kako bi se kretali u smjeru obnovljive energije i smanjenja emisija CO2. Predsjednik Hoyer je bio prisutan potpisivanju prve tranše od 450 e, milijuna zajmova investicijske banke za izgradnju metroa u Laknau. Tim se osnažuje prisutnost Europske unije u Indiji, a investicijska banka će također otvoriti svoj ured u e, New Delhiju u suradnji s našom delegacijom. Mnogi promatrači nadali su se da ćemo napredovati po pitanju e, slobodnog trgovinskog sporazuma no nije se uspjelo ponovno pokrenuti te pregovore, no postoji jasna posvećenost da svi rade na budućem pokretanju ovih pregovora. Dogovoreno je da će se sada ovo preuzeti na ministarskoj razini i da će se početi baviti područjima gdje postoji veća fleksibilnost, te da će se ponovno sastati na marginama samita G20 u Kini u rujnu, te se nadamo i napredovati na tom pitanju. Postalo je jasno obje strane da je potrebna veća fleksibilnost s obje strane kako bi se nadišli neki, neke od prepreka. Većina rasprava ticala se pitanja terorizma, kao globalne prijetnje, te toga kako osnažiti i bilateralnu i multilateralnu suradnju. Raspravljalo se je pitanjima susjedstva Indije, Pakistana, Afganistana, te u tom kontekstu Briselske konferencije u Afganistanu kao nečega čemu Indija može znatno doprinijeti. Također se dotakli pitanja Ukrajine – i nekih pitanja nama bliskih u istočnom susjedstvu. Raspravljali smo i pitanja ljudskih prava, socijalnih prava, rodne jednakosti, nediskriminacije, zajednička posvećenost na radu na ljudskim pravima dvije najvećih demokracija na svijetu je ponovno potvrđena, a suradnja međunarodnim forumima također će biti osnažena. Nadali smo se da će doći do praktične promje, provedbe ovakvih odluka i u kontekstu dijaloga o ljudskim pravima sa Indijom pod vodstvom gospodina Lambrinidisa. Niz zastupnika je također pomno pratila raspravu vezanu uz talijanske marince, to je bilo i pitanje koje se e, raspravljalo tijekom samita i također odraženo i u zajedničkoj izjavi koja pokazuje potrebe, želje obiju strana. Također se u zajedničkoj izjavi spominje pitanje i estonskih i e, britanskih državljana, zaštitara. S ovim pitanjima ćemo se dalje baviti u odnosima s Indijom, a u slučaju talijanskih marinaca sada je postupak arbitraže na redu i on mora dati prve rezultate sve u svemu možemo reći da postoji jasna želja da se nastavi na produbljivanju odnosa kako bi došla do još konkretnih rezultata kao reakcija na očekivanja poslovne zajednice s obiju strana i da se provede jedan široki program. Uloga Europskog parlamenta u svemu tome ključna je kako bismo se pobrinuli da postoji dovoljna politička pažnja, podrška za ovo i to od strane obiju parlamenta. Predsjednik Schulz istaknuo je da će i on uskoro posjetiti ponovno Indiju, a zadnjička izjava pozdravlja bližu suradnju europskih i indijskih parlamenta. Parlamentarna suradnja mora biti osnažena, to je nešto što su predsjednik Šulci premijer Modi dogovorili, a nadamo se da će Europsko zaslanstvo za odnose s Indijom uskoro imati odgovarajućeg pandana i s indijske strane kako bi se e, moglo raditi e, uz kontinuitet i veću produktivnost. Tu računamo na vašu e, podršku kako bismo se pobrinuli da se puni potencijal ovog strateškog partnerstva na odgovarajući način iskoristi. Hvala. Zastupnica Gil. Hvala. I zahvaljujem. Hvala vam, gospodine Viganda na izjavama. Drago nam je da je ovakav sastanak organiziran, to je prvi summit u e, posljednje četiri godine. Mislim da je priopćenje uh, e, samita vrlo dugačko, <laughs> čak dulje od samog summita. Riječ je o, bio je ovo kratki summit, ako sam ja shvatio, to je bila radna e, večera i tu se uključio i e, predsjednik parlamenta. Prije održavanja samog samita imali smo privilegiju da se sastanemo e, dakle mi zastupnici Europskog parlamenta i zastupnici iz Belgijskog parlamenta e, da se sastanemo sa premijerom Modijem. Proveli smo s njim 45 minuta prije početka samita. I za vrijeme tog sastanka naglasili smo um, naše bojazni i um, rekli da se nadamo napretku kad je riječ o sporazumu o slobodnoj trgovini. Mnogi od nas su smatrali da će to biti uh, centralna tema samita i moram reći da smo malo razočarani da zapravo nismo ostvarili nikakav uh, napredak. Premijer Modi je izrazio uh, predanost, dakle da i on želi da se krene dalje sa tim sporazumom i možda će vam biti zanimljivo. Uh, jedan kolega ga je pokušao uh, isprovocirati da kaže svoje mišljenje o referendumu u, Velikoj Britaniji, a on je to odbio komentirati i rekao je da je to nešto čemu mora odlučiti britanski građani. Što se tiče sporazuma o slobodnoj trgovini, od ljeta 2013. gotovo se ništa ne događa. Ni, ni rokovi, niti teme sadržane u sporazumu nisu spomenute za vrijeme samita. Ja se slažem da je potrebno više fleksibilnosti na obje strane, ali ne vidim nikakve rokove za uh, potpisivanje tog sporazuma. Još smo u situaciji u kojoj um, svaka strana krivi drugu zbog nedostatka uh, napretka. Znamo da postoje brojna uh, komplicirana područja, no svakako je razočuravajuće da nije ostvareno više. Što se tiče odnosa između ovog parlamenta i Lohsabe, da, tu smo ostvarili e, značajan napredak. Naše izaslanstvo bilo u Indiji i poslali smo pismo, to jest poziv predsjednika našeg parlamenta, e, predsjednici e, indijskog parlamenta da dođe u Brisel i ona je došla i mislim da će gospodin Schulz otići u Indiju, u njihov parlament u prosincu. Stoga radimo na poboljšanju odnosa sa Indijskom parlamentom. No, općenito gledano, ja sam doista razočaran nedostatku napretka na sporazumu o slobodnoj trgovini, jer mislim da je on ključan za sve naše odnose sa Indijom. I stvarno sam očekivao i nadao se većem napretku. Hvala vam. Mogu li ja sada? Ja se slažem e, sa većinom onoga što je rekao Jeffrey o sporazumu o slobodnoj trgovini, bilo bi dobro da smo uh, napravili neki napredak po tom pitanju. No svakako je najvažnija stvar da se summit napokon održao nakon četiri godine i mislim da su dobri odnosi ključni strateški gledano za Europsku uniju. Isto tako pozdravljam činjenicu da je usvojen akcijski plan za sljedećih pet godina za suradnju u područjima migracije, zaštite okoliša, energetike i terorizma. Jako je važno imati širi strateški e, dugoročni e, plan s obzirom na to da će Indija gospodarski preteći Kinu. Isto tako moramo povećati svijest i e, ulagati u vidljivost odnosa. Jako sam razočarana da nije održana mm, konferencija za medije nakon samita, to je poprilično neobično i voljela bih čuti zašto ona nije održana. Mm, vjerujem da je za obje strane bitno da shvate vrijednost e, ovog odnosa i u Europskoj uniji imamo, imamo jako dobar e, ured, jako dobro predstavništvo u New Delhiju ali mislim da što se tiče odnosa među institucijama i nema baš neke vidljivosti i zato smatram da bismo trebali učiniti više na jačanju te političke svijeste. Ovo što EIB radi je dobro, drago mi da su otvorili ured, no mislim da bi mogli učiniti i više s obzirom na to da Indija više nije u FP7 programu, Razočarana sam da jedna od inicijativa iz parlamenta koja je bila da se uspostavi i BBC, da će to sada biti prekinuto. Mislim da smo kroz to malim i srednjim poduzećima omogućavali bolje iskorištavanje poslovnih mogućnosti. Isto tako smatram da je šteta da summit nije ispunio očekivanja o 5G Mm, takve ugovore već imamo sa Japanom, Brazilom, Kinom i Južnom Koreom I to se uvelike preklapa sa digitalnom agendom Europske unije. Na našem sastanku, kojeg je spomenuo i Jeffrey, govorilo se o tome što bi se više moglo učiniti s obzirom na i na to da se i Indija usredotočuje na digitalnu Indiju. Dakle, digitalizacija je i među njihovim prioritetima. Stoga mislim da bismo se trebali vratiti na tu temu. Isto tako voljela bih čuti imate li neki plan sad sljedećih samita, budući da je prošlo četiri godine bez ikakvih samita. E, I čula sam da jedna od stvari do kojih će dovesti ovaj summit jeste da ćemo sada imati redovite summite. Tako da mislim da bismo ovo područje mogli još dodatno istražiti. Hvala vam sada gospodin Petrle. Hvala. Mislim da nemam što puno za dodati. jer su e, kolege prije mene spomenuli uglavnom većinu onoga što sam ja htio reći. Mene je zabrinulo gubitak e, dinamike odnosa s Indijom u proteklih nekoliko godina. Sada sam se smirio, drago mi je da je održan taj summit i da je napokon došlo do e, manjih pomaka i manjih napredaka u suradnji. Odnosa na razini Europske unije i na razini zemalja članica ima jako puno i svi su zapravo zainteresirani za ovakve oblike suradnje sa Indijom. Ja u tome vidim jednu veliku priliku za razvoj, ali vidim i da je potrebno učiniti više. I to e, u okviru konferencije u Parizu. Europska unija se može više koncentrirati na, e, na to dakle da odmakne svoje gospodarstvo od e, gospodarstva Indije i da se više preusmjeri na odluke donesene na konferenciju u Parizu. Još jedna primjedba koja se odnosi na sporazum o slobodnoj trgovini. mislim da bismo trebali tražiti isto što već imamo i sa ostalim važnim trgovinskim partnerima. Jer u protivnom eh, taj sporazum neće imati nikakvu, pijenu, eh, nikakvu posebnu vrijednost. Mikrofon, molim. Još netko? Eh, evo ja bih samo htio izraziti svoje slaganje sa gospođom Jill, ali Evo, ona je otišla. Poslaćemo je. Hoćete li, gospodine Vigan, poslati e, odgovor pisanim putem? Budući da je odgovor na njeno pitanje od općeg interesa, nastojat ću odgovoriti na njezina pitanja. Najprije ću se osvrnuti na razočaranje gospodina Van Ordena. Ja se slažem s vama i mi smo htjeli da e, se ponovno pokrenu pregovori oko tog sporazuma. Prošlo je devet godina od početka pregovora o tom sporazumu i prije tri godine kada su pregovori zaustavljeni. To očito nije bilo dovoljno vremena. U tim su pregovorima sudjelovali e, glavni direktor naše e, opće uprave. I očito nije, to nije bilo dovoljno vremena da se riješe nesuglasica. nesuglasice. No politička volja je tu, a sad je stvoren i nekakav e, zamah. Jasno je da se Indija želi otvoriti, ali vrlo oprezno. I da se boji brze liberalizacije. A mi imamo sveobuhvatan pristup kod liberalizacije trgovine i kod ulaganja. I postoje određeni strukturni uzroci za to. Indija je zainteresirana za ograničenu liberalizaciju, a mi tražimo mnogo više i u mnogo širem obimu. Stoga moramo pronaći pravu ravnotežu. Znate da su Znate da su e, najveće mm, upitnici postoje oko proizvodnje automobila i e, automobilskih dijelova te e, pristupa tržištu rada. Mislim da su te dvije najbitnije teme, ima ih još, no na tome se radi i ja sam razumno optimističan i smatram da uz još malo više vremena da će sve biti moguće. Mislim da bi naši čelnici na, samitu, na sljedećem samitu G20 mogli poslati prave e, poruke kako bi se stvari e, ponovno pokrenule i kako bi se svi vratili za pregovarački stol. Postoji zapravo i e, rok kojeg su dogovorili ministri i visoki dužnici. Imate pravo, potencijal je ogroman zato što zemlja brzo napreduje, ostvaruje dobar gospodarski rast i tržišne mogućnosti su značajne. Što se tiče, na komentara, što se tiče komentara gospođe Jill, činjenica da nije organizirana konferencija za medije bila je ta što Indijci nisu željeli pitanja na takvoj konferenciji. Um, to je bilo zbog toga što nije bilo jako puno vremena između bilateralnih samita i um, to bilateralnih sastanaka i uh, EU samita. Te putovanje na, u Washington zbog samita o nuklearnoj uh, sigurnosti. Eto, zbog toga nije organizirana konferencija za medije. Treba povećati vidljivost naših e, aktivnosti i za Indiju i za Europsku uniju u Indiji. Gospođa Jill se također osvrnula na poslovno-tehnološki centar. Taj centar se neće zatvoriti, već će aktivno sudjelovati u provedbi naših e, izjava. Baš kao i za svaki projekt, Europska unija nakon određenog vremena mora analizirati održivost projekta, ali mislim da će ovaj projekt biti samo održiv, u to smo sigurni. EIP je već prisutna u Indiji, trenutačno sa 1,35 milijardi eura, plus novi projekt za razvoj podzemne željeznica. I plan je ulagati dalje u Indiju. Drago mi je, iako je dakle gospodin Peterle eh, razočaran prošlošću, što nismo u potpunosti iskoristili eh, potencijal, E, drago mi je da je zadovoljno da smo sada pronašli novi momentum i da postoji jasna politička volja za suradnjom. To nije jednostavan odnos, ali je to odnos koji nosi brojne mogućnosti. Ljudi su danas vrlo svjesni toga i mislim da imamo vrlo dobar osnovni program kojeg treba ispuniti. To nije test samo za Europsku uniju i njezinu volju, već je i test za kapacitet i volju Indije da se riješe birokratske i ostale poteškoće. Mi smo u potpunosti predani da ovo postane dakle, priča uspješnica i ja se nadam da ćemo vas za pol godine već moći izvijestiti o napretku na svim ovim točkama o kojima smo danas razgovarali. Hvala vam. Hvala vam. Želi li se još netko javiti za riječ? Ne. Onda se slažem sa naša tri govornika, a vidim da se i vi slažete s onime što ste čuli, da Indija mora biti više na, među na, na popisu naših prioriteta i to zbog gospodarskih e, razloga. Kina se još uvijek mora transformirati u demokraciju i usvojiti vladavinu prava. A to je jedna prednost koju Indija već ima. Stoga smatram da dugoročno Indija ima jednak potencijal kao i Kina. I ne smijemo kasniti sa time. i napredovati na političkoj sceni. Stoga vas pozivam da nas podržite da to stavimo više na dnevni red. Hvala vam puno. Ovime završavamo sastanak. Vidimo se u 15 sati.